pogona. Kao prvo će dobiti riječ autori same rezolucije. Započet će gospodin Bilan na dvije minute. Izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Niedawne przypadki skazywania na śmierć chrześcijan... Hvala vam. Što se tiče nedavnih progona i optužbi e, u Pakistanu, to je nešto što, se, što je nevjerojatno zapravo Imamo jedan kršćanski par koji je optužen za bogohuljenje i to baš nedavno. I e, osuđeni su u ožujku za to. Imamo i vrlo čiste slučajeve vjerskog naselja protiv manjina. Na primjer, crkve ili domovi pripadnika nekih vjerskih zajednica se zapaljuju, a ne postoji opravdanje za takve činove nasilja. I zapravo je dosta nevjerojatno da je, su takvi slučajevi mogući u ovo moderno doma. A to se tiče svih islamskih e, država i ni, ne odnosi se samo na Pakistan. Imamo i indeks koji se tiče e, progona i slučajeva progona i prema tom indeksu se Pakistan nalazi sada na osmom mjestu Imamo i jedan slučaj napada na crkvu u Pešavaru gdje je stradalo 89 ljudi. Htio bih apelirati na pakistansku vladu da zaustavi takve grozote, da ukine zakon o bogohuljenju i da pruža zaštitu svim državama svoje zemlje. Ove predložene sankcije se ne mogu opravdati i e, isto tako su takve teške optužbe nešto što krši međunarodno pravo. Hvala vam gospodine Bilan. Sljedeći govornik gospodine Repo na minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Skoro 30 godina već postoji u Pakistanu zakon o boguhuljenju. U proteklih nekoliko mjeseci je bilo više smrtnih kazni koji su prečeni na temelju tog zakona. Čet, u sreći slučaju su jasno politički motivirana, e, često se radi o regionalnim razmiricama, gdje se prije svega vrši diskriminacija nad vjerskim manjinama u Pakistanu. Osim toga je su narodi tražili da se taj zakon ukine. Sloboda izražavanja je jedno od temeljnih prava čovjeka koje treba ograničiti samo ako postoje vrlo ekstremni uvjeti, na primjer kada se radi o situaciji da se vrši govor mržnje e, ili diskriminacija na temelju vjerskih razloga. Država ne može odlučivati o tome kako njeni državljani razmišljaju i država e, ne smije slijediti e, ekstremističnim tendencijama. To pitanje vjere je nažalost sada postalo svjetski problem. Pakistanski građani moraju imati pravo dobiti nepristrane informacije, e, moraju imati pravo isto tako i proslijediti svoje mišljenje. E, društvo koje raspravlja je bogatstvo i ključ demokracije. Hvala vam. Sada slijedi gospođa Korola na minutu. Izvolite. Hvala vam. Ja sam e, bila aktivistica na području ljudskih prava i ustvrdila sam da je problematika ljudskih prava nešto što se često temelji na kazneni zakon i na tumačenje tog zakona. To je na neki način crna rupa za ljudska prava. U e, nekim državama se radi isto tako i o zakonu o bogohuljenju Imamo ovaj primjer e, jednog kršćanskog para koje je osuđeno na smrtnu kazu. Njih se optužuje zbog jednog, jedne SMS poruke. Oni to negiraju i kažu da je taj mobitel nedugo prije tog slanja nestao. Susala sam se s mnogim osobama koji su osuđeni na smrtnu kaznu. I to ne samo zbog bogohuljenja, možda se tu radi o zavisti, možda se tu radi o poslovnim interesima koji čine pozadunu toga. E, e, moja jedan moj prijatelj, jedan političar pakistanski je htio ukinuti zakon o bogohuljenju. Htio je promijeniti odredbe i on je bio ubijen, dakle tu sad je i isto tako se radi i o bojstvu Benazir Buto. Hvala vam. E, gospođo Šaker, sljedeći govornik, izvolite. Yes. <laughs> Thank you, President, Hvala vam, predsjedavajući, pomeniče, kolege. Zakon o bokuljenu je vrlo uzmiravajući u Pakistanu i to je nešto što je suprotno onim što mi smatramo da su temena i uvezana ljudska prava. Vjerske manjine posebice pate od primjenje tog zakona, a isto tako se e, time daju vrlo dugotrajne kazne sada je čak, su čak i mehanizmi UN-a zatražili da se taj zakon ukini. Imamo stotine ubojstva iz časti koji su samo e, prošle godine bili registrirani. E, mi ne možemo e, takve zlouporabe samo tako trpjeti. Isto tako se Pakistan poziva da provodi po ljudskim pravima. Pakistan stoga pozivamo da de facto moratorij za smrtnu kaznu pretvori u pravu, ukidanje smrtne kaze, da uklone e, govor mržnje na temelju religija i isto tako da prestanu cenzurirati e, internet i da promijene zakonodavstvo vezano uz e, kibernetički terorizam i udruge civilnog društva. Hvala vam gospođo Šake. Gospođa Souza je sljedeći govornik. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Desetljeća rata i naselja u Pakistanu su e, sada doveli do nestabilnosti u cijeloj toj regiji. Pakistan e, je dio toga, imamo progone usmjerene protiv e, određenih vjerskih zajednica koje predstavljaju konstantu. Ne radi se samo o kršćanskoj manjini koja je cilj takvog progona. Ima ih još drugih, ima nekih fundamentalističkih zajednica, koji vrše izvansudska smaknuća. No to nije sve. Mnogi agnostici, državljani također su žrtve progona. Više novinara je ubijeno, kao isto tako i pripadnik, pripadnika sindikata i u tom uh, kontekstu su svi još i ranjiviji nego inače. Ti se i zatim koriste u političke svrhe. Smrtna kazna i dalje postoji, a uh, ima trenutno prema procenama nekih organizacija 8000 ljudi koji čekaju na izvršenje smrtne kazne. Država bi trebala zajamčiti sigurnost manjina, a oni zapravo potiču sam samo nasilje. Pakistanska vlast bi trebala poduzeti mjere kako bi se uspostavila e, sloboda vjeroispovijesti ili ne vjeroispovijesti e, i mi vjerujemo u to koliko su važne osobe na terenu, dakle muškarci i žene koji e, se u samom ovom trenutku bore za ljudska prava i za to da, promijene tu situaciju. Hvala lijepa kolegice Sousa. E, kolegica Kroneberg je sljedeći govornik, izvolite. Hvala vam. E, sektorsko nasilje se dalje nastavlja u Pakistanu. Mi najoštrije osuđujemo sve činove nasilja protiv e, vjerskih zajednica kao i svaki oblik e, diskriminacije ili netrpeljivosti na temelju e, religije ili vjerske pripadnosti. E, pakistanska vlast bi trebala intervenirati i spriječiti takve vrste nasilja. Mora zabraniti javni govor mržnje i treba potaknuti sve pakistance da krenu e, zajedničkim putem e, što se tiče suživota i razumijevanja. Mi apeliramo na pakistansku vlast da isto tako provede pravdu nad svim tim slučajevima pakistanska vlast bi trebala završiti sa cenzuriranjem interneta te bi trebala revidirati zakon o e, borbi protiv terorizma i o udrugama civilnog društva. Hvala lijepa kolegica Kronenberg. Sada se govornici u ime klubova zastupnika. Kao prvo gospodin posljed na minutu. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, Pakistan e, je imao vrlo tešku povijest. Sami Pakistan, sam naziv Pakistan je umjetan naziv i na taj umjetan način je nastala i ta država kada se Britanska Indija podijelila na muslimanski e, dio sa velikom hinduističkom manjinom i na hinduistički dio sa velikom muslimanskom manjinom. Čitava naselja su se morala biti preseljena, na novo sastavljena i to do danas ostavlja teške posljedice. Ipak, unatoč tome, ne možemo prihvatiti da se djeluje na nasilan način, ne samo između hinduista i muslimana, ne samo između različitih e, muslimanskih vjeroispovesti, već isto tako i e, što se tiče njihovog odnosa prema kršćanima. Da, kolege i kolegice, moram jasno reći, naravno da se mi trebamo zauzeti za slobodu vjeroispovesti svih, ali tko će drugi, ako ne mi, e, europljani, se zauzeti za prava kršćana. To je naša središnja zadaća i tu našu središnju zadaću moramo ispuniti i prema jednom od naših važnih partnera, a to je Pakistan. Hvala lijepa kolega Posel, slijedi kolega Mesa Schmidt na minutu. Er Hvala gospodine predsjedavajući. Naravno da je ono što se događa u Pakistanu važno i da je uznemiravajuće e, vidjeti što se tamo odvija. No, to nažalost nije nikakva novost. I pitanje je što mi u Europskom parlamentu možemo poduzeti protiv toga. Budući da to spada u zapravo nadležnosti vijeća ministara. Mi nismo izabrani za to. To je zadaća vijeća ministra. On je već zadnjih pet godina pokazao da je potpuno nesposoban na svom kriza koja nastaje u svijetu. To smo vidjeli i sada na primjeru Ukrajine. Najbolje što se može reći za Pakistan je da kažemo da nacionalne vlade moraju djelovati. Mi ne možemo E, prihvatiti da potpuno neaktivni prvenik e, dođe ovdje k nama i da nam onda govori o Pakistanu. Treba pozivati vlade da preuzmu odgovornost za svoje zadaće. To je nešto što je u nadležnosti samih država članica. Hvala vam kolega Messerschmidt, slijedi kolega Kelly, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja se slažem s mojim kolegama kada se radi o tome da trebamo osuditi e, ovakav zakon o Boguhuljenu koji je na snazi u Pakistanu. I e, doista, takva je situacija bila i prije nego što je ta država e, ustanovljena 1947. No, zatim su 80, 1980. ti zakoni još ojačani kada je uvedena smrtna kazna za slučajeve Boguhuljena. Zatim, u 2013. godini nekoliko je osoba osuđeno radi bogohuljena i trenutno imamo 17 osoba koji čekuju smrtnu kaznu te 20 još drugih koji su dobili doživotne kazne zatvora. Mi moramo učiniti sve što možemo kako bismo promijenili takvu situaciju, a prije svega što se tiče toga da trebamo uvesti novi način razmišljanja u Pakistanu. Kolega Kelly, dopuštate li da vam kolega Poslac postavi pitanje? Kolega Poslac, izvolite. Da, ja sam zapravo to pitanje htio postaviti gospodinu Messerschmittu. Iznimno možete to učiniti. Kolega Mesešmit, slažete li se vi s time? Da, on je već to pokazuje, izvolite. U redu. Gospodine predsjedavajući, želim samo upitati e, kolegu Mesešmita zašto koristi ovu važnu temu kako bi napao e, Europsku uniju. Europsku komisiju koja je e, imenovana od Europskog vijeća vrši barem jednako dobar posao kao i e, vlasti na nacionalnoj razini, no oni zapravo imaju još i više odgovornosti da zastupaju cijelu Europsku uniju, a ne samo pojedinu državu članicu. Nacionalne vlade, dakle kad e, njih usporedimo sa onim što je učinila Catherine Ashton u proteklih pet godina, to je velika uvreda. Svi se stranke slažu oko toga da e, Europska služba za vanjsko djelovanje u ovom kratkom razdoblju kojem je djelovalo zapravo nije uspio djelovati. Nacionalne vlasti su uvijek iznova uspjeli ostvariti rezultate i to već niz godina. Sada imamo Europsku službu za vanjsko djelovanje u Europskoj uniji gdje se samo odvija kaos i prijevare. Mislim da se, je to nešto što bismo smjeli moći otvoreno kritizirati. U redu, onda sad prelazimo na spontano javljanje za riječ. Imamo mnogo više javljanja nego što ih možemo primiti i stoga ću uzeti u obzir isto tako i um, one govornike koji su se javili inače za riječ. Kao prvo će govoriti gospođa kolegica Jegle, izvolite. Dragi predsjedavajući, dragi pomeniče, dame gospodo, aktualni događaj i osude u Pakistanu što se tiče Boguhuljena, to je nešto što mi ošto osuđujemo. Zaštita manjina, prije svega e, vjerskih manjina, je e, nit vodilja naše vanjske politike na razini Europske unije. Kršćani su uvijek iznova meta diskriminacije e, i ugrožavanja i ovdje Europska unija mora ošto djelovati. Mi odbijamo svaki oblik ekstremizma. Posebice tako važna zemlja poput Pakistana koja i samu sebe smatra važnom regionalnom silom mora biti uzor što se tiče vladavine prava. Prije svega što se tiče i situacije koja vlada u Afganistanu, Pakistan ima iznimno veliku odgovornost. Samo ako se zajedno borimo protiv radikalizma i ako zaštitimo građanske slobode i pluralizam, onda će Pakistan moći e, se stabilizirati. Pomiren Pakistan je nešto od čega će cijela e, regija dugoročno imati korist. Pomirena velika regija na e, Srednjoj Aziji mora biti naš politički cilj i mora biti moguće. Hvala vam e, gospodine predsjedavajući, ovo je bio moj zadnji govor u Europskom parlamentu nakon 15 godina rada. Želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama na dobroj suradnji i borite se i dalje snažno na području ljudskih prava. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin auch Ihnen Hvala vam kolegice Jegle i vama želimo isto tako sve najbolje u ime doma. E, Gospodža Gurma, izvolite. Hvala najnoviji slučajevi progona vjerskih manjina u istinu su uznemiravajući usprkos smjera koje je poduzimala pakistanska vlada 2008. godine i dalje su ove manjine u nepovoljnom položaju. U ovoj rezoluciji se spominju neki slučajevi koji govore o kršenju prava na vjeroispovijest i slobodu eh, misli. U istinu zato vjerujem u sadržaj ove rezolucije. Pakistanska vlada mora uložiti veće napore kako bi se riješila ova pitanja. Treba izmijeniti zakonodavni okvir, a to znači ne samo kaznena djela koja se tiču vjerskih manjina, nego i kazneni progon u tim slučajevima. Što se tiče žena, treba unaprijediti obrazovanje, posebno vjerske škole, jer e, u protivnom ćemo žrtvovati čitavu generaciju djevojčica i žena. Hvala lijepa kolegice Gurmaj. Na kraju spontanog javljanja za riječ, e, riječ ima gospođa Zibner, izvolite panie przewodniczący panie komisarzu! hvala povjereniče dame i gospodo ovdje e, govorimo o zemlji koja je uvela smrtnu kaznu na temelju bogohuljenja ne postoji niti jedna druga zemlja na svijetu u kojoj čovjek može optužiti susjeda za bogohuljenje. Na taj način se krše temeljna ljudska prava. Trebali bismo reći ne takvom zakonu. Trebali bismo reći da ga ne možemo tolerirati jer trenutno se uvode ograničenja na sve vjerske manjine u Pakistanu. Kršćani ne mogu dakle prakticirati svoju vjeru i mi moramo jasno reći da su takve prakse neprihvatljive. Hvala vam gospođo Hibner. Na kraju uh, povjereniče izvolite vi imate riječ. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici. Položaj ljudskih prava u Pakistanu je uistinu jedan od prioriteta o kojemu se razgovara na razini dijaloga između Europske unije i Pakistana. Mi smo izrazili zabrinutost zbog napada na kršćane i ostale vjerske manjine, uključujući hinduse i šite i ostale. E, također smo ukazali na potencijalni negativni utjecaj zakona o bogohuljenju. E, o tome smo razgovarali u okviru dijaloga između Europske unije i Pakistana. Barunica Ašton je o tome razgovarala sa gospodinom Azizom, savjetnikom za vanjske poslove. Isto tako gospodin Lambrinidis, posebni predstavnik Europske unije za ljudska prava, e, će doći tamo i to će biti prilika da se o tome ponovno progovori. Također e, je došlo i do povećanja ekstremizma u Pakistanu. E, meta terorističkih napada su uglavnom vjerske manjine, ali isto tako i žene radnici, oni koji promiču obrazovanje i zdravlje i posebno djevojčice u školama. Dakle, moraju se vidjeti koji je uzrok tog nasilja, ozbiljni gospodarski problemi i nepostojanje odgovarajućeg obrazovnog sustava dovode do toga da su mladi ljudi izloženi eh, manipulacijama od strane vjerskih vođa i beskrupuloznih političara. Dakle, e, borba protiv netolerancije i dalje se mora nastaviti, a e, vjerske manjine također moraju biti jedna od glavnih tema ovih napora. E, u interesu je Europske unije i šireg susjedstva da se podrži one segmente pakistanskog društva koji se bore protiv nasilja i koji žele da ta zemlja ima veću razinu prosperiteta. Zato moramo surađivati s Pakistanom kroz dijalog, ali isto tako i kroz praktične mjere. Mi se pripremamo podržati jedan veliki projekt e, koji se tiče diskriminacije na osnovi vjere. Tu će se zapravo projekt e, baviti dakle podizanjem razine svijesti kroz medije i isto tako će se baviti pitanjima napada zbog nečije vjeroispovijesti i također e, će se baviti pitanjima pravne pomoći i instrumentima u suzbijanju napada. Također e, će se raditi na izgradnji sposobnosti u pravosuđu i podizanje razine svijesti kada je riječ o ljudskim pravima. Potpora obrazovanja također je nešto na što Evropska unija stavlja naglasak e, kada je riječ o pomoći Pakistanu. Ljudska prava, i općenito sudjelovanje Pakistanu u sustavu općih povlastica, trgovinskih povlastica, te e, provedbe međunarodnih konvencija može omogućiti postupni napredak i u području ljudskih prava. I dalje ćemo spominjati pitanje slobode vjeroispovijesti, slobode izražavanja, kao i odgovornosti Pakistana da e, pruži zaštitu svim građanima, uključujući i kršćansko stanovništvo kao i žene. Naravno kako bismo to uspjeli u tome moramo biti jedinstveni, dakle svi mi, Europski parlament, Europska komisija i svi građani koji vjeruju ljudska prava i demokraciju. Hvala. Hvala lijepa, pomjeniče Almunija. Gospodine Sonik, pitanje vezano uz poslovnik. Da, hvala. Mislim da ih imamo da nas, je, da nas ima oko desetak u vječnici, dakle s obzirom da je ovo posljednja sjednica, možda biste mogli dati svima koji se jave za riječ priliku da to učine u sklopu spontanog javljanja za riječ. Mislim da bi to bila dobra ideja. Dragi kolega, uvodno sam rekao da ne mogu to svima omogućiti, imamo još dva dodatna spontana javljanja za riječ i isto tako sam još ispustio jednog drugog kolegu vrlo mi je žao. Čak ni danas nećemo moći sve uzeti u obzir, a isto tako uzijem u obzir i kada kolege i kolegice pristignu na određenu raspravu. Imamo šest rezolucija koje, su primljeni, a glasanje ću slijediti o tim rezolucijama sada nakon ove rasprave. Na sljedećoj točki dnevnog reda je e, Sirija kao tema i položaj pojedinih ranjivih zajednica. Kao prvo će autori